o proračunu za 2016. mandatu za trijalog. Riječ bih na četiri minute dao gospodinu Fernandešu. Mikrofon. Hvala vam, uvaženi kolege. Želim vas podsjetiti da je europski proračun mali proračun, on iznosi 1% BDP-a, odnosno 140 milijardi eura. Europska unija međutim sada želi povećati svoju nadležnost i u odnosu na mm, recimo SAD, želim ponovno istaknuti, naš proračun je 1% BDP-a, dok je u, u SAD-u to 20% BDP-a. Međutim, naš proračun ima veliku dodatnu vrijednost. 94% proračuna je usmjereno investicijama, dakle samo 6% proračuna se odnosi na administrativne troškove, troškove funkcioniranja. To je proračun koji u brojnim zemljama članicama predstavlja više od 50% javnih e, investicija. To je proračun za koji, za koji su predviđeni prioriteti za 2016. godinu. Dakle, prioriteti su pomoć tvrtkama, stvaranje radnih e, mjesta, zapošljavanje mladih. Znamo koji su iznosi za 2014. i za 2015. za mlade. Međutim, htjeli bismo da se ovaj program nastavi. Te želimo, dakle, sredstva za ovaj program. Mislim pritom i na programe poput eh, Horizonta 2020 svi ovi programi zaslužuju pažnju, oni su zasigurno korisni, ali nemojmo zaboraviti i na međusobnu suradnju, tu su kohezijske politike koje također pomažu rastu zaposlenosti, tu je poduzetništvo, inovacija, istraživanje, a upravo u, u kohezijskoj politici, osim ovoga što sam sada naveo, ne smijemo smjesti suma da postoje još jedan cilj, a to je onim siromašnim regijama i zemljama dati jednu posebnu vrstu pomoći. Dakle, to možemo pomoći tamošnje društvo i to je ono što se tiče unutarnje solidarnosti. Kada je riječ o vanjskoj solidarnosti, da kako ne smijemo ne voditi računa onome što se događa na našim granicama, u Ukrajini, u Siriji, izbjeglice koje prelaze sredozemlje da bi došli k nama, i dakle, glave 3 i 4 su za nas od jako velike važnosti. I zato mislimo da rezovi koji se rade na razini agencija ne mogu biti apsolutni rezovi. Zato što kada radimo takve rezove moramo voditi računa i o posljedicama. Agencija za financijsku kontrolu, dakle da stoji određeni iznos, tu je agencija koja se bavi pitanjima imigracije i smanjivanje osoblja e, u konačnici znači više troškova u odnosu na željenu štednju. Zato što moramo poštovati planove, programe koje smo, e, koje, obaveze koje smo preuzeli u vezi sa plaćanjima. Nadamo se stoga da će i vijeće pokazati određeno poštovanje, da će pokazati dosljednost u odnosu na izjave koje smo čuli s njihove strane. Dakle, nadamo se da će oni staviti na raspolaganje potrebna sredstva kako bismo postigli eh, ciljeve koje smo se zadali. Želim zahvaliti svim kolegama, izvjestiteljima u sjeni, svim političkim klubovima koji su doprinijeli u izradi ovog izvješća i mandata kojima Europski parlament želi postići dodatnu jednaku. Am kompe, doamna komisar, Hvala vam. Sada potpredsjednica Georgijeva ima riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem gospodine Fernandeš na tome što ste predložili vrlo promišljen mandat za nacrt proračuna 2016. i sudjelovanje parlamenta u nadolazećim pregovorima. Kao što ste rekli, mnogi su doprinijeli temeljitom opisu e, toga što su prioriteti, zbog čega su oni prioriteti i kako najbolje iskoristiti sredstva koje imamo na raspolaganju. Mi podržavamo prioritete koje je parlament istaknuo da moramo se usredotočiti na oporavak našeg gospodarstva. Vi to nazivate EEE, e e, Employment Enterprise Entrepreneurship. I mi doista to trebamo ukoliko želimo da Europa ponovno osnaži se i dođe do bolje konkurentnosti i do bolje kvalitete života za njene stanovnike. E, vi ste podržavali sve ključne inicijative komisije, uključujući investicijski plan. Mi smo upravo e, jedno pismo s izmjenama usvojili. U tom smislu sretna sam što se to temelji na sporazumu koji smo zajednički postigli. Također se slažemo s vama da uz usredotočenje na rast moramo zadržati solidarnost kod kuće, solidarnost s onima koji računaju na nas, e, s onima koji su u teškim okolnostima i van Europske unije. Osobito oni koji bježe od ratova i osobito kada to stvara interni problem za Europsku uniju. Zbog toga u našem prijedlogu za odobrena sredstva za plaćanje, bili smo vrlo precizni u tome gdje treba doći do povećanja proračuna, osobito što se tiče sredstava za plaćanje, kako bismo mogli podržati ove prioritete. Imamo 143,5 milijardi, 1,6% povećanja ukupnih plaćanja kako bismo nadoknadili nedostatak plaćanja iz prethodnih godina i to smo usredotočili na područja gdje su najsnažnije potrebe. Primjerice, e, naslov 4, predložili smo 25,4% porasta, za Erasmus 30% povećanja i naša filozofija je takva da se pitamo što je potrebno niti više, niti manje od toga i tu računamo na parlament da nas podrži u ovakvom pažljivom pristupu našem proračunu. Naglasila bih da na poticaj parlamenta e, smo poboljšali svoje sposobnosti predviđanja koje nam e, omogućavaju da zajednički napravimo najbolju raspodjelu naših e, sredstava kojih nema mnogo i kako bismo mogli baratati isplatama u budućnosti kako se ne bi ponovila drama iz 2014. Ovu priliku bih iskoristila da vam zahvalim e, da ste danas u ovoj vječnici glasali o nacrtu izmjenu proračuna i planu e, za plaćanja. U budućnosti svakako računamo na to čvrsto poštivanje obveza koje smo dali svojim građanima. Dakle, ako kažemo da, smo nešto, da nešto ćemo učiniti prema dogovornom rasporedu, to moramo i provesti. Dakle, očekujem prvi trijalog 14.7. gdje ćemo zajednički promicati upravo ovu odgovornost naspram naših građana i doista ćemo staviti novac gdje je potreban i što se zalažemo. Hvala. Hvala vam. Sada predstavnici parlamentarnih odbora. Riječ ima zastupnik Lice. Izvolite. Hvala predsjedniče kao izvjestitelj za stajalište u odboru za razvoj e, naglašavam dva aspekta e, izdaci za humanitarnu pomoć e, treba, treba povećati 2016. Moramo nadvladati ovu situaciju. Irak, Sirija, Južni Sudan i Ukrajina su krizna područja E, povećanje sredstava za humanitarnu pomoć e, mora uslijediti kod plaćanja e, samo tamo tako možemo osigurati da ćemo poslati pomoć ljudima koji je trebaju drugo nisu sve države članice nisu ispunile svoje obveze za plaćanja 0,7% e, BDP-a, to je trebalo postići već 2015. E, e, hvala lijepa. Hvala vam. U ime odbora za zapošljavanje kolegica Klun. Hvala vam. Mi smo u odboru htjeli staviti naglasak na stvaranje radnih mjesta, naravno strategija za rast i zapošljavanje, to možemo podržati, dakle poduzetništvo, kako to učiniti, pa moramo podržati male i srednje tvrtke, tu želimo vidjeti fokus svih naših napora, male i srednje tvrtke čine većinu svih e, tvrtki unutar Europske unije, mislim da nam je potrebno podržati ih. Komisija zasigurno ne može stvoriti radna mjesta, ali može stvoriti i okoliš u kojem se mogu razvijati ova radna mjesta. Dakako, tu je nezaposlenost mladih, vrlo važno pitanje, zato je važno da nastavimo raspravljati o ovim pitanjima kada je riječ o izradi mišljenja parlamenta. Onda je tu su programi od kojih mogu imati koristi nezaposleni, to je sektor IT-a, komunikacija i tako dalje. Tu možemo vidjeti, tu želimo vidjeti e, veće djelovanje komisije. Hvala vam. Lijepa u ime odbora za okoliš, zastupnik Lavija. Hvala vam predsjedavajući, gospodine povjereniče. Hvala vam na onome što ste učinili, ali mislim da se još mnogo toga mora učiniti. Želim zahvaliti kolegi Fernandesu na dobro obavljenom poslu. Iskustvo nas uči da nedostatak sredstava za plaćanje često onemogućava dobru brzinu provedbe onih programa koji kasne kao što se dogodilo sa programom Life. U ime odbora ENVI želim da se sva, sredstva koja su namijenjena zaštiti okoliša, sigurnosti hrane, da budu u skladu sa višegodišnjim e, programskim razdobljem, da budu na istoj razini kao prethodnih godina. Imamo čitav niz e, programa koji se nalaze u trećoj glavi, to oni su okrenuti zaštiti potrešača, i tu e, želimo da oni dobiju odgovarajuću pažnju zato što su jako korisni po život e, građana. I za kraj vezano uz agencije. U odboru ENVI mi nadziremo velik broj agencija koje često dobivaju i vanjska sredstva za svoje aktivnosti. Kada je riječ o osoblju, tu se često vidimo situaciju da ciljevi nisu u skladu sa onima koji su zadani. Hvala vam u ime odbora ITRE, kolega Van e, Bosut. Kao izvjestiteljica za proračun za 2016. protivim se rezovima programa istraživanja kao što je Horizont 2020. Ovaj program je jedan od najjasnijih primjera dodatne vrijednosti Europe. Flandrija je jedan od e, glavnih e, centara inovacija u Europi zahvaljujući europskom novcu i to zbog toga mi je drago. I ja ću se nastaviti zalagati za nastavak ove potpore i želim istaknuti da to moramo učiniti iz godine u godinu. Osim toga, ne smijemo zloupotrebljavati ovu proceduru kako bismo povećavali proračun. Kao i zemlje članice i Evropska unija također mora rezati. Um, din partea Comisiei pentru piața internă. Sljedeći u ime odbora za unutarnje tržište Gal Pelc. Izvolite. Hvala vam lijepa. Smatram kao eh, ona osoba koja je pripremila eh, stalište da unutarnje tržište ima iznimno veliku važnost u Europskoj uniji, isto vrijedi i za rast i zato je potrebno da imamo odgovarajuću proračunsku liniju za to. E, radili smo u dobrom okviru, ovaj okvir je dobar, na tome zahvaljujem komisije, međutim ipak ovdje želim istaknuti da ovdje trebamo uravnoteženi proračun za carinsku uniju i za standardizaciju i to u okruženju koje se brzo mijenja i zbog toga je bitno da stavimo veliku važnost na standarde. Ovdje postoji još jedna tema koju želim istaknuti, a radi se o forumu za unutarnje tržište. Ova godina je posljednja godina za pripremu tog foruma za unutarnje tržište i mi smatramo da je vrlo bitno da taj forum za unutarnje tržište ostane zadržan. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa u ime odbora za regionalnu suradnju. Izvolite. E, gospodine predsjedatelju, poštovana potpredsjednice komisije, što se tiče strukture je važan element u svim aktivnostima u državama članicama Europske unije. To je jedini izvor financiranja koje za države koje su u krizi, dakle strukturni fondovi, to je važno i za gospodarstvo. I zbog toga je iznimno neophodno da upravo ovaj hodogram bude proveden kako bismo razriješili problem, pogotovo kad, kada je riječ o plaćanjima iz 2014. E, jako je važno da u tom smislu postupimo, a kada pogledamo slučaj Grčke vidimo da je sve zamrznuto i novac uopće ne dolazi do onih kojima je najpotrebniji. E, što se tiče okvira za 2016. E, moramo uzeti u obzir nove zadatosti i to upravo u e, zemljama pogođenima krizom. Moramo zajamčiti da doista e, situacija bude popravljena. Sasvim je važno da osiguramo da doista novac dođe u gospodarstvo. Hvala vam lijepa. U ime odbora za poljoprivredu gospodin Denano dvije minute. Molimo vas mikrofon. Gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege, ja bih kao prvo želio zahvaliti gospodinu Fernandesu izvjestitelju zato što je uistinu uspio pomiriti mišljenje među različitim odborima. U kontekstu trijaloga, a 14. E, srpnja odbor za proračun još će raditi na tome, ja bih želio podsjetiti na nekoliko prioriteta vezanih uz ove pregovore. Mislim da kao prvo trebamo barem postići stabilnost proračuna, a posebice kada se radi o onom dijelu koji se odnosi na poljoprivredu. Dobro je da smo uspostavili fond EFSI, ali isto tako šteta je zapravo što proračunske linije nisu u potpunosti zaštićene. Ja mislim da ih treba zaštititi, posebice one koje se odnose na poljoprivredu. Kada govorimo o tim proračunskim linijama, mislim da apsolutno treba sačuvati pričuvu u slučaju krizne situacije, zato što možemo vidjeti da našla zapravo u čitavom nizu susjednih kriza, tu je kriza zbog ruskih sankcija, ali i isto tako i kriza do koje je došlo zbog različitih predatora, odnosno štetnika u poljoprivrednom sektoru. Mislim da je zbog toga vrlo važno očuvati pričuvu za slučaj kriznih situacija. Međutim, isto tako trebali bismo biti u stanju iskoristiti u potpunosti marže. Što se tiče financiranja određenih programa, e, prvenstveno programa mlijeko u školama, izuzetno je važno da se njegovo financiranje nastavi. Jedan od ključnih elemenata jest integriranija politika Europske unije, no postoje također još i dodatni aspekti u s kojima treba biti izuzetno budni. Radi se tu o strukturnim fondovima o kojima se već govorilo, također o jamstvu za mlade koje je izuzetno važno za Europsku uniju. S toga gledišta mislim da ćemo moći jamčiti e, financiranje tih inicijativa. Tu je pitanje migracije. Vjerujte, pitanje imigracije zapravo je u um, žiži same uh, rasprave i za to će biti potrebno pronaći i financijsko rješenje. I na kraju treba posebice paziti na eventualnu neravnotežu koja postoji između uh, sredstava za preuzete obveze i sredstava za plaćanje. U odboru za proračune treba biti posebno budan kada se radi o tome. Hvala lijepa, gospodin Kadek. Gospodin Kadek, on nije ovdje izgleda. Znači krećemo dalje. Sljedeći govornik koji predstavlja odbor za kulturu, gospodin Zdrojevski. Jedna minuta, izvolite. Hvala vam lijepa. Što se tiče kulture, na nju smo jako ponosni u Europi i svi ju trebamo podržati ne samo u državama članicama, nego i ovdje u Europskom parlamentu. Bez kvalitetnog obrazovanja, bez interesa za sudjelovanje u kulturi, bit ćemo slabiji, manje kreativni, a to će pak e, dovesti do toga da trebamo novo financiranje. Na, za nas je najvažniji cilj mladi potrošač e, dobro obrazovan e, klijent kulture potrebna je veća potpora za takve programe kao što su Erasmus, Erasmus Plus, Kreativna Europa, Europa za građane i slično. Brine me što izgleda da ne dajemo dostatnu pozornost pilot projektima koji su već testirani, međutim čini se da, oni, da nema dostatne potpore za neke druge pilot projekte koji su relevantni za kulturu. Na primjer, govorim o projektima čiji je cilj okupljanje i e, obrada važnih informacija o kulturnim događajima, o brojnim festivalima, na primjer u Europi. Hvala vam lijepa. U ime odbora za prava žena, gospođa Matera. Hvala. Zahvaljujem kolegi Fernandezu na ovom odrađenom poslu. On to radi stvarno vrlo predano. Ja sam izvjestiteljica za mišljenje u ime odbora FAM i zato želim podcrtati da rodna ravnopravnost mora biti promovirana u svim politikama Europske unije. Tražim od kolege Fernandeža da inzistira tijekom trijaloga na važnosti da se dodijele sredstva programima koji će davati podršku ženskim poduzetnicama, kao što su to program COSME, Europski socijalni fond i inicijativa za zapošljavanje mladih. Imajući na umu e, mnoge e, akte e, lošeg ponašanja prema žena, feminicide i tako dalje, potrebno predvidjeti kampanje podizanja svijesti protiv rodnih stereotipa. Posebice treba dati važnost potrebi da se zadrži program DAFNE. Hvala. E, mulțumim și noi. <clears throat> Trecem acum la e, vorbitori din partea politice. Hvala vam lijepa, a sada krećemo na intervenciju u ime klubova zastupnika. Na početku gospodin Böge, minuta i pol. Gospodine predsjedatelju, drage kolegice i kolege, izričito podržavam E, ove prioritete koje je naveo naš izvjestitelj Marija Fernandez, i koncentrirat ću se na ono što se održava, na rasprave koje su se održavale u odboru za trgovinu. Mi smatramo da što se tiče proračuna, s obzirom na sve veću važnost trgovinske politike i promjenu geopolitičkog okruženja, trebamo imati na umu i da je potrebno odgovarajuće oblikovanje trgovinske politike. Smatramo da sve više trgovinskih aktivnosti e, službi komisija moraju se realizirati, a e, to je potrebno osnažiti u budućnosti e, kada govorimo o upravljanju trgovinskim sporazumima, pogotovo njegove učinke, to trebamo e, obraživati intenzivnije i trebamo pritom uzeti u obzir i odluke suda. Jasno je da je time potrebna i jedna sadržena rasprava o globalizaciji, a potrebna je komunikacijska strategija. Osim toga, e, prije svega je potrebno staviti na raspolaganje i sredstva za e-trgovinu za manje razvijene zemlje, a i tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta je nešto što treba osigurati. Također Ukazujem na to da rasprava koju smo vodili vezano uz financijsku potporu europskih inicijativa za male i srednje tvrtke jest nešto što je od iznimnog značenja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Želim sada dati riječ gospodinu Gajru dvije minute. Hvala vam lijepa potpredsjednice, drage kolegice i kolege. Imali smo do sada brojne rasprave e, i e, razmimo iloženja svijećem, ali nadam se da sada ulazimo u novu eru. Nadamo se da je kriza plaćanja iza nas, no mislim da je vijeće prošlo sve faze psihoterapije i e, kao što se kaže katarza je početak izlječenja i e, predviđam da će za nekoliko e, tjedana da ćemo se dogovoriti o dokumentu kako prevladati ovu krizu plaćanja. A sada se nadam da će Luksemburško predsjedništvo e, podsjetiti se na ono što je napravilo Latvijsko predsjedništvo. I sada se postavlja pitanje e, kada vijeće se bude bavilo samim proračunom, hoće li i kada ga poželi mijenjati, hoće li to mijenjati proizvoljno kao što smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina ili u vijeću možemo utvrditi i politički prioritet koji možemo utvrditi. Kada govorimo o prijedlogu proračuna komisije, tu se spominje i 10 milijardi to se događa u, situaciji, drage kolegice i kolege, gdje smo suočeni s brojnim poteškoćama. O tome govorimo na svakoj plenarnoj sjednici, mislim na krizu na Bliskom istoku, mislim na državu koja propada Libiju, mislim na krizu u Ukrajini, ne spominjem samo neke e, drage kolegice i kolega, ako želimo imati dobru politiku, onda e, svi instrumenti Europske unije moraju biti učinkoviti. To ne vrijedi samo za e, ove instrumente, nego i za instrumente na području migracija koje pripremamo. Stojimo pred izazovima zato što u ovo moramo ugraditi i EFSI. E, imamo dakle financiranje koje govori da se uzima iz marži e, više od milijarde, ali preostaje još pet milijardi. Vidite kolegice i kolege da su izazovi veliki i nadam se da više nećemo e, govoriti o brisanju nego o političkom oblikovanju samog proračuna. To bi bila nova era. Hvala. Gospodin Kölmel, minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, Hvala lijepa gospođi potpredsjednici Georgijevoj na iznimnom radu u pripremi ovog prijedloga. E, mi u CR-u smo jako zadovoljni da s ovim proračunom smo napravili korake u pravom smjeru, no istodobno smo i pomalo žalosni zbog toga što e, još uvijek se zapisuje status quo. Moram se u tom smislu, moram u tom smislu malo proturiječiti prethodniku gospodinu Gajeru e, vezano uz ovu medicinsku analizu. Naime, doista ne vidim da kada govorimo o nepodmirenim plaćanjima da ćemo taj problem rješavati ako istodobno govorimo, um, odnosno predviđamo obveze u tom smislu. Naime, tu ostajemo kratki za 10 milijardi eura, a to se neće razriješiti samo tako. Bilo bi mi jako drago kada bismo mi u parlamentu imali dovoljno hrabrosti kada e, provesti e, reformski pristup. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Ali, dvije minute. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, povjereniče kolege. Prije svega zahvaljujem kolegi Fernandešu na sveobuhvatnom izvješću jer predstavlja dobru osnovu za trijalog. E, opća procjena opća procjena u skladu je s prethodno utvrđenim prioritetima kao što su poduzetništvo. E, stvarna plaćanja se iskalkuliraju kalkulira se rast od 1,6% i smatramo da ćemo razriješiti e, ove zaostale predmete do 2016. i u tom smislu pozdravljamo suradnju odbora za proračun i povjerenice Georgijeve kada govorimo o provedbi obećanja komisije s početka mandata. Podupiremo političke prioritete, energetsku uniju, digitalno jedinstveno tržište, povećanje konkurentnosti, potporu malim i srednjim tvrtkama i naravno EFSI. Novi proračun odgovara na novi razvoj situacije u susjedstvu i izvan njega. Govorimo o rješavanju problema migracije, no trebamo biti oprezni jer zbog pojačanog pritiska migracijskih e, tokova možda ovi plafoni koji su predviđeni neće biti dovoljni, no istodobno moramo imati na umu da kada govorimo o apropriacijama pokazuje se da u realnom smislu gotovo i nema nikakvog povećanja što znači da manje više sve ostaje jednako. Moramo se postaviti pitanje je li doista primjereno e, povećanje sredstava za ekonomsku, socijalnu i drugu koheziju kada postoji dalje velike razlike među državama članicama. E, podržavamo poticanje, odnosno otvaranje radnih mjesta i konkurentnost i jačanje globalne uloge Europske unije. Smatram da ćemo dobiti najbolji pozitivni rezultat iz procesa trijaloga kao takvog. Hvala. Hvala gospođa Nirijada minutu. Hvala vam lijepa. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Fernandešu na radu koji je uložio u ovo izvješće. Dobro je da ima puno zajedničkih dodirnih točaka. Nema ih puno, ali ipak postoje. Iako ima određenih poboljšanja u mandatu za 2016. ne možemo reći da se puno toga promijenilo. Imamo istu štednju, istu negativnu politiku i novu liberalnu agendu koja, koju proračun podupire. E, kriza u Grčkoj treba biti znak da se trebamo maknuti s ovog štetnog puta, trebamo se usredotočiti na potrebe ljudi, trebamo osigurati radna mjesta i trebamo osigurati održivi i pametni rast. Također trebamo veću potporu za kohezijsku politiku i e, vrlo je važno da podržimo one zemlje koje, se, koje su u poteškoćama zbog ekonomskih i socijalnih ograničenja. Kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru iz 2007. do 2013. posljedice se osjećaju, a trebamo revidirati e, višegodišnji financijski okvir za sljedeće razdoblje, trebamo investirati u ljude, a ne u profit. Hvala lijepa, gospodin Maragal. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Najbolja stvar koju možete reći o ovom proračunu, gospodine Fernandeš, gospođo Georgijeva, je da neće napraviti veću štetu nikome. E, on je korektan, on je uravnotežen i to je sve. Kao što radimo svake godine i na ovom ćemo pregovarati i siguran sam da ćemo na kraju doći do dogovora. Međutim, kada govorimo o povećanjima, o povećanjima 1,6% i 2,4%, E, zapravo to i nije neko veliko povećanje. A ako razmišljate o opsegu plaćanja koja treba podmiriti, postoje napori da e, stvorimo održiviju situaciju, međutim nema zapravo pravog napora da se razriješe e, ovi zaostali slučajevi. Ovo je tek prvi okvirni pokušaj kako bismo ostvarili dobar proračun, međutim postoji neki vrlo negativni elementi, posebno kada je riječ o trajnoj potpori za projekte kao što je ITAR, na primjer više od nekoliko milijuna je plaćeno za ovaj projekt koji e, postavlja više pitanja nego, što, e, nego odgovora koji donosi nesigurnosti, a mi ćemo to i dalje financirati. Također postoji simptom nečega većega u ovom proračunu, a to je sljedeće. Još uvijek tumačimo proračun na način e, da potičemo neke projekte, a drugi ljudi na drugim mjestima i dalje pate, pogotovo ljudi u Grčkoj koji će najprije s prve ruke osjetiti ovu e, nekongruentnost ako vide da Europa povećava svoj proračun, a oni su suočeni sa značajnim smanjenjem BDP-a. Ovaj proračun neće pomoći ni na kakav značajan način gospodarskom oporavku. Hvala. Hvala lijepa gospodin Arnold. izvolite. E, odgovori naravno nisu e, potpuno jednoznačni. Kada govorimo o samom proračunu ovdje se ne uzima u obzir veliki trošak e, sukladnosti sa zakonodavstvom, odnosno usklaživanja sa zakonodavstvom Europske unije. E, Biće ovo manje više isti proračun za manje ili više istu Europsku uniju. Međutim, ako nas je grčki slučaj nečemu naučio, naučio nas je da ovo nije trenutak za takvo nešto. Jedan od problema ovdje je e, načelo sve tješnje unije kada o tome govorimo, e, stvari se mogu razriješiti učinkovitije ako se koncentriramo na nacionalnu, na briselsku birokraciju. Na, akum doamna Montel, un minut. Hvala lijepa. Sada gospođa Montel, jednu minutu. Nacrt proračuna za 2016. godinu zapravo pokazuje da jedno govorimo, a drugo radimo. S jedne strane imamo to povećanje 2,2% e, za administrativne izdatke, za parlament 2,4%. Vidimo da će porast osoblja ići za 2%, a isto tako za 5,4% općenito će se povećati broj funkcione, službenika. Istovremeno nastojimo što više utjecati na smanjivanje e, potražnje država članica nećemo e, riješiti stvari Junkerovim planom. Europska unija e, ne može ostati na ovom e, vrlo nepovoljnom putu. Istovremeno planiramo isplaćivanje pomoći Ukrajini koja se ipak s jedne strane smanjuje, a s druge strane planiramo i određenu pomoć Grčkoj cijena poštovanja ljudskih prava povećat će troškove za 2%, a Šulc zapravo želi smaknu, maknuti Sirizu i staviti na njihovo mjesto nedemokratsku vladu. Hvala gospodin Preda, minuta i 30. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Za početak želim zahvaliti gospodinu Fernandešu i mislim da je dobro odradio posao vezano uz mišljenje o nacrtu proračuna Europske komisije. Mislim da je zaista dobro odradio svoj posao vezano uz sredstva za preuzete obveze i sredstva za e, plaćanja. Mislim da je uspostavljena ravnoteža koja će u konačnici zapravo dovesti do e, toga da idemo u smjeru ostvarivanja vlastitih ambicija. Međutim, Europska komisija treba u konačnom prijedlogu proračuna odvojiti dodatna određena sredstva za planirane projekte, zato što inače nećemo moći u potpunosti ostvariti svoje ambicije. Također, izuzetno je važno da se poveća razina odobrenih sredstava za plaćanje kako bi se održala stabilnost, zato što ako se ne izvrše predviđene isplate, onda nećemo moći održati stabilnost koja djelomično također ovisi o financijskim elementima. Također treba imati na umu da dolazi do određenih promjena kako na sjeveru tako i na jugu e, u sjevernom i južnom susjedstvu. Trebamo imati na raspolaganju dovoljno sredstava kako bismo mogli priteći u pomoć e, državama koje su u našem susjedstvu. Mislim da ovaj proračun zapravo e, odražava naš angažman u području poštovanja ljudskih prava kako u našem susjedstvu, ali isto tako i on kraj njega. Ja se nadam da će krajnja verzija, konačna verzija proračuna zaista odražavati naše ambiciozne ciljeve u vanjskoj politici politici. Hvala lijepa. Hvala i vama. Gospođa Toma, dvije minute. Morate uključiti mikrofon. Dobro. A vratit će se kasnije, dobro. Gospodin Ashworth, minuta. Hvala. Ovo izvješće govori o odgovornosti, o vrijednosti za novac i velikima i malima. To je stvarno hrabrujuće i zbog toga zahvaljujem povjerenici Georgijevi koja je stvarno donijela veliku disciplinu u cijelu proračunsku proceduru. Ali također imam zabrinutost. Ovaj parlament je jako zainteresiran za formulaciju proračuna Međutim, nismo mnogo zainteresirani za ishod za performanse, za izvršenje proračuna. To nije prihvatljivo. Kolege i kolegice, e, trošenje novca proračunskih obveznika je jako važno pitanje, ali nemamo mogućnost da provjerimo dobivamo li vrijedno za novac. Ne možemo provjeriti efikasnost, ne možemo kontrolirati. Prečesto naše odluke se temelje na političkoj tradiciji, premalo se temelje na dokazima. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Depre, minuta i 30. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, uvaženi kolege. Želio bih dati potpunu eh, potporu izvrsnom izvješću našeg kolega Jose Manuela Fernandeza. Smatram da je vrlo jasno istaknuo prioritete a to su zapošljavanje, rast i e, poduzetnički duh. Kada govorimo o rastu, to je nešto što nam treba kao kruh. I zbog toga moramo se pobrinuti da imamo dovoljno sredstava vezano uz jamstva koja su povezana uz Europski fond za strateška ulaganja i da nastojimo koliko god je to moguće osigurati sredstva za razdoblje do 2020. godine i konektivnost u Europi. Također pozdravljam što se veća sredstva planiraju za migracijsku politiku i to trenutačno. Također Mislim da je dobro da je raspodijeljeno opterećenje vezano uz pitanje azila među državama članica. Mislim da je zaista skandalozno da neke države članice koje pohlepno guraju novac iz strukturnih fondova u džepova odbijaju preuzeti na sebe jedan dio opterećenja nekih nekoliko tisuća azilanata. Također smatram da je izvrsno što je izvjestitelj rekao da je vrlo važno odvojiti sredstva vezana uz plan za sigurnost koji je nedavno predstavila komisija. Kako bismo se borili protiv e, e, postojećih izazova, vrlo je važno da i agencije, posebice Europol, dobije odgovarajuća sredstva. Također, vrlo je važno da završimo s glupim sustavom koji automatski e, raspodjeluje sredstva za agencije, da se pritom ne uzimaju u obzir niti krizne situacije, niti prioriteti. Hvala lijepa. Gospodin Urban, minutu. Gospodine Fernandez, naš klub je podnio mnoge amandmane, mnogi su prihvaćeni. Po našem sudu to stvarno poboljšava ovaj dokument. S druge strane, želimo podcrtati da smo općenito kritični prema ovom nacrtu proračuna. Mi smatramo da je to sve skupa prerigidno. To nije dovoljno, nije na visini izazova ekonomske krize u kojoj se nalazimo, koja je sve lošija zbog mjera štednji i rezova bez ambicioznih politika javnih ulaganja koji će stimulirati rast i stvaranje novih radnih mjesta tako da se i promijeni model proizvodnje koji neće ovisiti o fosnim gorivima, Europska unija će i dalje imati kohezijske probleme i neće slušati potrebu za rješavanje velikih socijalnih pitanja koje toliko osjeća populacija. Grci su upravo vrlo jasno rekli dosta politici i Europi koja provodi mjere štednje. Vi ste u obvezi saslušati građane. Gospođa Humner, minuta 30. Hvala, ja govorim u ime odbora za ustavna prava, ustavna pitanja e, koji e, nije toliko uključen u raspravu proračuni. Ipak želim reći dvije stvari. E, prvo je jako važno za nas u odboru AFKO. To je program Europa za građane za koje je komisija povećala sredstva i nadam se da će to povećanje sredstava ostati takvo tijekom pregovora. Vjerujemo da smo danas u teškoj situaciji, nedostaje povjerenje i moramo se obratiti građanima, moramo stvoriti njihovo povjerenje, oni moraju bolje shvatiti da ovaj program može dati veliku dodatnu vrijednost. Drugo pitanje, Europska građanska inicijativa je jako važan instrument participativne demokracije. Mi smo predložili da ovaj program, ova inicijativa postane vidljiv vidljivi unutar proračuna, zato smo tražili da se uspostavi podlinija koja će biti proračunski neutralna, ali će učiniti ovu inicijativu vidljivijom. Zahvaljujem. Gospođa Mudi, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Htjela bih se zahvaliti gospodinu Fernandezu na određenom poslu vezano za ovaj mandat. Pozdravljam ono što je rekla gospođa Georgijeva, ona se koncentrirala na ponovno poticanje gospodarstva. Ali ne može se samo raditi o poticanju gospodarstva danas. Mi moramo oblikovati gospodarstvo budućnosti također. Obzor 2020 ima jako važan proračun upravo zbog toga, a trijalog za 2016. godinu treba se iskoristiti kao način da se ojača upravo ovo područje. Istraživanje inovacija kojima se daje potpora kroz obzor 2020 je način na koji mi možemo osigurati visoko kvalitetna radna mjesta u budućnosti. Imat ćemo tako budućnost sa tehnološkim promjenama, a upravo kroz ovo područje mi možemo osigurati da buduće generacije imaju posla koja će biti toliko važna za njih. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Kuzmik, minutu. Zahvaljujem, predsjedavajući. Poštovana povjerenice, dame i gospodo, želim podcrtati da Sredstva za preuzete obveze o 153 milijuna eura i e, sredstva za plaćanje 10 milijuna eura, to je smanjenje u odnosu na 2015. godinu, vidite da je to 2,4% razlika, a to znači da ovdje zapravo nema nikakvog rasta i zato će komisiji biti teško vjerojatno podmiriti sve obveze, mada u trijalogu smo čuli da će plaćanja biti smanjena od 24 milijarde 2014. godine 2 milijarde 2016. godine. Znači da će tu doći do velikog smanjenja. Međutim, bez visokog postotka e, sredstava za plaćanje imat ćete problem. Zato što ćete imati veliko kašnjenje u podmirivanju obaveza. Gospodin Olbrih, minuta i 30. Zahvaljujem, predsjedavajući. Zahvaljujem predstavajući. 2016. godine e, bit će jako važan period za naš proračun. Kao prvo treba ćemo testirati hoće li dobro funkcionirati međuinstitucionalni dogovori kad se radi o plaćanjima. 2016. godine e, treba ćemo smanjiti nepodmirana plaćanja na 2 milijarde. I vidjet ćemo hoćemo li imati novaj sustav funkcioniranja, hoće li on dobro proraditi. Samo 2016. godine značemo hoćemo li imati prvi efekte takozvanog Junkerovog fonda. Kao treće, 2016. godine vidjet ćemo prve efekte programa eh, iz 2014. Eh, godine i u vezi sa prvim dijelom govora, to je stvarno jako važno zato što sada ćemo vidjeti hoće li biti podmirene prve obaze i hoće li ta razina podmiranja biti veća u odnosu na prošlost. Također moramo promijeniti E, nešto u našem proračunu. Posebice moramo vidjeti kako će se novac koristiti 2016. godine. Sve će ovičiti o našoj srednjeročnoj reviziji. To će stvarno biti važna godina. Gospodine Gresku, minutu. Pa e, gospodine predsjedatelju. Drago nam je što imamo jasno stajalište vezano uz proračun i vrlo nam je važno da proračunska strategija Europske unije zapravo bude takva da imamo pristup investicijama kako bismo osigurali bolji život. Poruka je jasna, treba nam proračun koji izlazi iz okvira štenje i u kojem postoji pristup investicijama za otvaranje radnih mjesta, za davanje podrške strukovnoj izobrazbi, malim i srednjim poduzećima i razvoju europske demokracije. Također je važno da imamo na raspolaganju sredstva za promicanje naših vrijednosti. Od Europske komisije očekujemo višu razinu jasnoće, višu razinu transparentnosti kada se radi o javnim izdacima, a e, što se tiče vijeća koje danas ponovno nije s nama, od njih očekujemo da oni budu na visini zahtjeva građana. Hvala. Gospodin Marinesku minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Pregovarat ćete o proračunu za 2016. godinu. Uz vas će biti gospodin Fernandez. Dobro ga poznajete, pregovarali ste s njime kada se pregovaralo o EFSI-u. Općenito, meni se čini da je proračun za 2016. godinu na neki način referentni proračun, da to tako kažem. Prvi puta imat ćemo plaćanja u strukturnim fondovima. Također, treba se pobrinuti da se isplati 25 milijardi s kojima se kasni iz kohezijskih fondova i također je vrlo važno da se osigura povrat za e, projekte za razdoblje do 2020. godine. Vidjeli ste i sami da je pregovaračko stajalište našeg izvjestitelja vrlo solidno. Nadam se da će se ti pregovori odvijati na drugačiji način nego inače. Ne želimo da posljednju večer e, vijeće kaže e, dobro, sve se prihvaćali, ovo se ne prihvaća, inače nećemo imati proračun. Vrlo je važno da u okviru proračuna budu osigurana sredstva za plaćanje za kohezijsku politiku od 2014. do 2020. za plaćanje dugova i da imamo sredstva za EFSI. možda e, ipak nećemo uspjeti postići dogovor za 2016. ne budemo li se toga držali. Hvala. Gospođa Toma još uvijek nije tu, ne vratila se, izvolite. Hvala lijepa, ja se ispričavam zato što je ovo vrlo poseban dan. Gospođo povjerenice, možda ćete misliti da djelujem zlonamjerno, ali ne, nipošto. ali e, vrlo je važno da e, smanjimo opterećenje vezano uz naše neplaćene račune. Vidim da je došlo do prijedloga e, značajnog prijedloga značajnog smanjivanja manže za 2 milijarde eura. Postavljam si pitanje, hoće li vijeće to prihvatiti s obzirom na to da možemo vidjeti godinu iz godine u godinu da se zapravo riječ da, da se daju obećanja, ali nema solidarnosti i obećanja se ne ispunjavaju. Također imamo jedan jaz od 2 milijarde između odobrenih sredstva za preuzete obveze, odobrenih sredstava za plaćanje. To nam ne može donijeti ništa dobroga, s obzirom na to da vidimo da to zapravo ne rješava krizu plaćanja. To neki doživljavaju kao jednostavnu računovodstvenu statku. Struktura ostaje ista, kumuliraju se neplaćeni računi na kraju programskog razdoblja i države članice onda moraju pronaći način da ostvare uštede i to na uštrb evropskog proračuna. Sve to šteti Uniji. Danas raspravljamo o temi koja nosi sa sobom ograničenja i toga smo svjesni. Preostaje 2 milijarde eura marže kao da Europska unija nema potrebe za ulaganjima. Ovaj proračun stavlja naglasak na neke prioritetne teme i to naravno pozdravljam, ali isto tako moramo slijediti stvarne potrebe Europske unije. Naš prijedlog među ostalim e, ne predviđa e, niti jedan euro za pomoć nezaposlenima u Europi. Molim vas samo još jednu rečenicu. Evo završila sam. Hvala. Hvala. Gospodin Zehovski, minute. Minute i 30, oprostite. Hvala, predsjedavajući. Kao prvo, htio bih se zahvaliti povjerenici zato što je ona stvarno stvorila jako dobru e, klimu za e, pregovore i drago mi je što ona redovito dolazi u parlament kako bi raspravljala s nama. Također se zahvaljujem gospodinu Fernandežu kao izvjestitelju zato što je on došao u moj odbor, odbor Libe, u kojem sam ja izvjestitelj. I sada želim još nešto reći o proračunu. Sigurnost naših građana je nešto e, najvažnije za Europsku uniju. I zato ja vjerujem da ovaj proračun ne smije imati premalo sredstava kao što je to slučaj danas. Odbor Libe trenutno pokušava povećati resurse za važne agencije kao što su Europol, Eurojust i Frontex za 2016. godinu. Jasno je da postoji nedostatak sredstava i da će tako biti i u buduće. Neprihvatljivo je to što proračun Europske unije ima samo 1% dodijeljeno za sigurnost. Mi moramo razmisliti o tome kako bolje osigurati sigurnost sa tako malo sredstava. Bez financijskih sredstava to je nemoguće. Nadam se da ćemo pokušati to osigurati u pregovaračkom mandatu. Gospođa Van de minutu i pol. Zahvaljujem, predsjedavajući. Imam veliko povjerenje u odnosu na gospodina Fernandeža. On je naš izvjestitelj, a također mogu reći da imam povjerenje u odnosu na povjerenicu ako budete kvalitetno privili kraju stvaranje EFSI-a, 2016. godina bit će dobra godina. E, ne shvaćam, međutim, e, one koji traže da Europska unija učini nešto više, ali onda kad treba platiti, onda nikako da odriješe kesi. Mi ne možemo sami voditi vlastito računovodstvo ako želimo imati nove projekte, moramo onda rezati e, kod starih programa, možemo biti nešto rigorozniji. E, realni izdaci su ponekad niži u odnosu na predviđeno i kao što sam prošle godine rekao, taj novac ne bismo trebali vratiti državama članicama, trebali bismo taj novac iskoristiti kako bi se podmirili računi koji su još neplaćeni. Imamo jako velike marže u proračunu, mi e, moramo naš okvir učiniti fleksibilnijim, a ja sam e, izvjestitelj za EPP, za promet i želim također podsjetiti koji je odnos između EFSI-a i CEF-a. Mi bismo htjeli dobiti nešto novca od CEF-a. Hvala. Hvala gospodin Kadek, minutu. Gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, uvaženi kolege, veliko hvala kolegi Fernandešu na obavljenom poslu. Drago mi je što imam prilike vidjeti da su zapravo obveze e, koje se nalaze u ovom prijedlogu u skladu sa onime što smo mi tražili unutar odbora za ribarstvo. E, čitav niz elemenata, modernizacija, praćenje, e, iskrca i slično uzeto je u obzir. Kao što i sami znate, vrlo je važno za naš odbor da e, odobrena sredstva za preuzete obveze omoguće dobru provedbu politike, ribarstvene politike. Nažalost, bojim se da možda nećemo imati dovoljno sredstava vezano uz izvršavanje obveza u skladu sa međunarodnim obvezama. Međutim, istovremeno vrlo je važno da e, postignemo održivu razinu e, ribolova e, u 2016. godini i nadam se da će sredstva koja su odvojena omogućiti da se postigne taj prioritet. Ne bih želio da u odnosu na komisijen prijedlog bude ikakvih smanjenja i zato mi je žao što predstavnici vijeća nisu ovdje. Hvala. Sada krećemo sa E, spontanim javljanjem za riječ. Imamo pet kolega koji su se javili za riječ. Daćemo riječ svima. Počinjemo s gospodinom Novakovim. Izvolite. Hvala, predsjedavajući. Povjerenice, ljudi izvan ove vječnice ne zanimaju se za ove brojke. Njih zanimaju rezultati. Mislim da je to e, jedno od bitnih pitanja. Mi se suočavamo sa velikim izazovima situacija u Grčkoj, u Ukrajini, u Sjevernoj Africi i naše je gospodarstvo fragilno. To sve trebamo predvidjeti u našem proračunu. Zahvaljujem što ste to učinili, zahvaljujem gospodinu Fernandežu. A kao mlada osoba u ovoj vječnici želim se zahvaliti također svima na tome što je predviđeno više novca za inicijativu za zapošljavanje mladih i za Erasmus program e, mi moramo paziti na one stvari koje su stvarno važne za Europsku uniju i ja želim da više proračunskih sredstava bude dodijeljeno ovim pitanjima. Hvala gospodin Zemka. Hvala. Mi ovdje danas govorimo o proračunu za 2016. godinu i zato, zato si moramo postaviti ključna pitanja. 153 milijardi eura. Je li to dovoljno da bismo riješili europske probleme? Mislim da je to samo djelomično dovoljno. Mislim da je pozitivno to što za iduću godinu mi ćemo imati više novca za ulaganja Također pozdravljam činjenicu da e, prvi put u povijesti mi ćemo imati više sredstava za stabilnost i sigurnost u Europi. Ipak e, postoji slaba točka u ovom proračunu, a to je e, to su sredstva za mala i srednja poduzeća. Taj sektor je sektor koji stvara nova radna mjesta. Ne smijemo to zaboraviti. Radna mjesta su veliki izazov za nas sada, zato trebamo više sredstava. Hvala. Gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, govorimo o proračunu za 2016. godinu i govorimo o 153 milijarde eura ali to neće ničemu poslužiti ako to zapravo ne usporedimo sa sredstvima koje su države članice imale na raspolaganju da spase banke primjerice. Nemojmo uopće e, to ni uspoređivati sa 1,3 e, trilijuna e, eura koje gospodin Dragi ima na raspolaganju za održane projekte. U ovom kontekstu štednje proračun za 2016. godine mora predvidjeti sredstva posebice za otvaranje radnih mjesta kako bi se pomoglo nezaposlenima, kako bi se borilo protiv siromaštva, kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima i kako bi se postigla socioekonomska kohezija unutar Europske unije. Treba nam održivi razvoj, posebice u otočnim regijama. Nemojmo zaboraviti da trebamo sredstva za akcije solidarnosti sa zemljama na jugu, posebice s Grčkom, koja je eto sad u teškoj situaciji. Gospodin Jakovčić. Ovom mandatu komisije i ako želim uspjeh našem mandatu ovdje u parlamentu nedvojbeno je da će samo ulaganja u rast gospodarstva i u rast naše, naše europske unije biti rezultat

a to je krasno čuti da će proračun za 2016. godinu e, stvarno pomoći siromašnima. Imaćemo veću solidarnost među e, siromašnim i e, imućnim zemljama. Dakle, kohezija će biti veća. Ipak danas smo čuli velike banalnosti kao i obično. Da i e, izvjestitelj su govorili, ali oni nisu spomenuli konkretne inicijative, govorili su o proračunskim linijama, stavkama. Na primjer, mađarski građanin, što on može očekivati konkretno? Što će proračun Europske unije konkretno učiniti, na primjer, kako bi se ponovno izbalansirala situacija imigracije, kako bi se pomoglo građanima na način da postoje bolji uvjeti plaća. Ja očekujem konkretne odgovore. Sada dajem riječ gospođo povjerenici Georgijevoj da odgovori na pitanja. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem svim onima koji su se sudjelovali u ovoj raspravi. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanja koja su postavljena komisiji u sklopu ove rasprave. Kao prvo, Čula sam mnoge komentare koje se tiču razlike između sredstava za plaćanje i sredstva za preuzete obveze za 2016. godine. Neko su izrazili zabrinutost zato što ćemo imati eh, preuzete obveze 10 milijuna veće u odnosu na sredstva za plaćanje. To je nešto o čemu smo već govorili prošle godine. Mi vjerujemo da to neće biti problematično iz dva razloga. Kao prvo, zato što imamo specifične mjere koje smo donijeli u sklopu plana plaćanja koje, e, parlament, koje je parlament zatražio. I zato smo smanjili od 24,7 do 20 milijardi ove godine do dvije sljedeće godine. Smanjili smo dakle e, e, neplaćene račune. 2 milijarde to je normalno. Dakle, normalne cifre. Kao drugo, 2016. godine će se dogoditi to da više nećemo imati pritisak prethodnog višegodišnjeg financijskog okvira koji od nas prošle i ove godine tražio velika plaćanja. Međutim, još uvijek nismo pod pritiskom e, plaćanja novog višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, 2016. godina bit će godina u kojoj će biti normalno da će obveze biti više, a plaćanja biti niža i razlika će biti 10 milijardi kao što smo iskalkulirali. Osiguravam da smo vrlo pažljivo e, provjerili izvršenje proračuna i sigurni smo da kvalitetno upravljamo e, plaćanjima. Kao drugo, netko je bio zabrinutost i postavio pitanje o e, ekonomskom, e, metodi za izračunavanje omotnice za koheziju za neke države imajući na umu da neke države imaju oscilacije što se tiče relativnog BDP-a. Bit će tu rekalkulacija 2016. godine i to će onda utjecati na omotnicu za koheziju. Kao treće, mnogi govornici su govorili o pitanju e, mijenjanja proračuna, žele se usredotočiti na prioritete, rekli su i želi su se usredotočiti na rezultate, kao što su neki zastupnici rekli. Mi želimo proračun u kojem ćemo pažljivo upravljati administrativnim dijelom. Da, upravo u tom smjeru mi radimo. Zato što smo kao e, kraljica, ona treba dosta vremena da se e, pomakne, ali e, mi ćemo vidjeti da je dosta rezultata sa ovim proračunom vezano uz struke koristi investicija investicije, e, mala srednja poduzeća, povećanja broja radnih mjesta, zato vidimo povećanje standarda života u nekim državama, posebice onima gdje je nezaposlenost bila na visokoj razini. I upravo u tome, u razmišljanju o proračunu moramo znati ne samo koliko trošimo na kozme, na mala i srednja poduzeća, nego kako ćemo upravljati Junkerovim planom kako bi on bio efikasniji postavljeno specifično pitanje vezano uz Mađarsku. Što će se dogoditi ljudima u Mađarskoj kao rezultat ovog proračuna? Jasno je da se moramo vratiti na vas sa vašim specifičnostima, ali više nemam vremena na raspolaganju vidjet ćete da će tu biti neke razlike u odnosu na prethodni proračun. Mi gledamo na kompoziciju um, mađarskog proračuna, tu su jaki kohezijski fondovi, jaka poljoprivredna komponenta, zato što Mađarska ima prilično jaku poljoprivredu. Ali također ćemo imati i pozitivne posljedice Junkerova plana imat ćemo novac koji će se investirati i riješiti problem likvidnosti u financijskom sektoru. I vjerujem da ćete vidjeti korak po korak e, da je dobro biti Mađar e, u vezi s ovim proračunom. Zahvaljujem gospodine Fernandez, e, veselim se pregovorima s vama. E, bez obzira hoće li to biti tijekom dana ili noći, pregovori su uvijek dobrodošli. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Fernandešu. Hvala lijepa. Želio bih zahvaliti gospođi povjerenici na konstruktivnom pristupu i na trudu koji ulaže u taj konstruktivni pristup. Također zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali na tome da se e, kreira e, proračun Europske unije koji su nam dali mandat za trijalog. Europski parlament je dorastao tom zadatku i može ispuniti svoje zadaće. Siguran sam da to može učiniti komisija. Dosljedni smo, ambiciozni, ali također vrlo rigorozni. I nadamo se da će vijeće pokazati isti stav. Nadamo se da će vijeće biti dosljedno u svojem stavu. Nije uvijek dosljedno. Svi se sjećamo da je potrebno jednoglasno um, odobriti um, višegodišnji financijski okvir, a neke države članice neprestano E, glasuju protivno proračunima e, koji su u skladu sa višegodišnjim financijskim okvirom, pa čak i ispod zadanih e, granica unutar višegodišnjeg financijskog okvira. To nije, okvira, to nije dosljedan pristup. Postoje države članice koje dosljedno glasuju protiv svakog proračuna Europske unije, a da javno za to ponekad uopće ne zna. Mi ćemo stoga tražiti, kako bi naše obveze bile ispunjene, da se pokaže određena fleksibilnost i upravo zbog fleksibilnosti smo uspjeli odobriti višegodišnji financijski okvir za 2014. do 2020. koji je niži od onog za prethodno razdoblje. Nadamo se da ćemo moći koristiti marže iz prethodnog programskog razdoblja i određene e, instrumente koji omogućuju fleksibilnost. To se nekad nije koristilo. Također će nam to omogućiti da e, dostignemo ciljeve koje smo si postavili u e, okvirima obzora 2020. i instrumenta Povežemo Europu, Connecting Europe Facility. E, također treba vidjeti kakav će biti učinak EFSI-a na ta dva programa. Svi se slažemo da su rast, zapošljavanje, interna i vanjska solidarnost, sigurnost, prioriteti. I upravo iz tog razloga ja očekujem da će se e, većinski glasati za ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu po ovoj temi. Glasat će se sutra. A prije nego što prepustim e, gospođi Jatemaki mjesto, u skladu sa člankom 197. stavkom 1. Klub zastupnika socijalista i demokrata u Europskom parlamentu me je informirao da će sutra na početku rasprave o ulozi Europske unije u mirovnom procesu na Bliskom istoku zatražiti da se ta rasprava odgodi kako bi visoka predstavnica raspravi mogla prisustvovati. Hvala. esityslistalla on